president. Predsjednik suda. Good morning, colleagues. Dobro jutro kolege. E, nastavak zasjedanja otvoreno. I prva točka dnevnog reda su izjave Vijeća i Komisije o reformi Europske migracijske azilne politike u svjetlu nastavka humanitarne krize na Sredozemlju i Africi. Dakle, otvaramo sada raspravu time što ćemo riječ dati gospođi Čijot u ime Vijeća. Izvolite. Izvolite. Predsjednice, časni zastupnici. Situacija s migrantima u mediteranskom sredozemlje moru se pogoršala bitno proteklih godina i to što se tiče e, broja dolazaka. Ukupno 2018. imali smo otprilike 150 tisuća neredovnih dolazaka koji su registrirani na našim vanjskim granicama na Mediteranu. To predstavlja porast od četvrtine u odnosu na 2017. E, pad, oprostite, u odnosu na 2017. i najniže je zapravo razina 2018. koju smo imali zadnjih godina. To je inače i 19,2% između ispod maksimalnog iznosa 2015. maksimalnog broja. To pokazuje da je naša odlučna i sveobuhvatna akcija i naš angažman sa našim partnerima, ključnim zemljama partnerima, da se isplatio i treba ga nastaviti. Broj je naravno previsok još uvijek i moramo nastaviti ulagati sve napore kako bi te brojke smanjili. Međutim, 2018. E, se također i u odnosu na 2017. za četvrtinu smanjila brojka i svih ostalih tragičnih smrti. Imali smo recimo za više od 50% smanjenje nesreća na sredozemlju. UNHCR je procijenio da su 2018. libijske obalne straže spasile ili e, prestrela otprilike 15.000 migranata na moru. Evropska unija ima vrlo veliki ulog i važan je taj broj. I htjela bi se sad otprilike ovdje osvrnuti na sve ono najnovije događaje koji se odnose na Libiju i na novi uzajamni fond za, Evrops za Afriku. Od 2015. Evropska unija je 385 milijuna eura mobilizirala za sve moguće projekte vezane za migraciju. 318 milijuna je išlo pod hitnim pomoći, fond za hitnu pomoć Africi, a u okviru bilateralne pomoći. Jedna trećina, dakle 91 milijun je dana za potporu libijskih obalnih straža u obliku treninga, edukacije i posebno recimo edukacije na području ljudskih prava, ali zatim i konkretne opreme kako bi obalne straže u Tripoliju i na sama obali na terenu se ojačali kako bi uspjeli jedan e, koordinacijski centar za sve spasilačke službe. Nadalje su dali, pružili su trening za 237 e, članova njihove obalne straže, a do sada je Evropska unija dala preko svojih ureda edukaciju što se tiče azilne migracijske politike i ljudskih prava. Zatim, vrlo važna komponenta Europskog uzemnog fonda koja se sastoje od 134,7 milijuna eura koji su dati za zaštitu zaštitne službe za migrante. I isto tako to pokriva i cijeli sustav E, dobrovoljnog vraćanja migranata, uključujući samu pomoć pri tome, koja je recimo 16.000 migranata koristilo 2016. a više od 19.000 migranata 2017. Evropska unija podržava u cijelosti evakuaciju svih tražitelja azila i u okviru različitih naših mehanizma za tranzit kojeg nadzire UNHCR i provodi. Od kad je počeo taj mehanizam s primjenom 2017. ima koristi da je 2800 ljudi, 280 tisuća ljudi kroz to prošlo. Na kraju smo u prosincu 2018. nakon mjesec dana pregovora sa vlastima, UNHCR je ponovno zajedno uz pomoć Evropske unije bio u stanju otvoriti jedan posebnu instituciju, da kažemo zapravo facilitet u Libiji koji prima migrante koji su pušteni iz različitih um, centara ili logora u kojima su smješteni i spremni su za preseljenje. Ali vidite, uh, časni zastupnici, imamo ogromne izazove koje nas čekaju i dalje na svim mediteranskim rutama. Europsko vijeće je u lipnju prošle godine zaključilo e, i dalo nam zapravo u svojim zaključcima jedan točne smjernice za daljnje djelovanje. Prema tome mi ćemo nastaviti sa postojećim politikama koje provodimo na istočnim i središnjim sredozemnim rutama. E, na istočnim sredozemnim rutama brojke migranata i dalje ostaju niske, međutim Povećan je broj dolazaka na grčko-turskoj granici i to pokazuje da moramo i dalje biti jako, jako budni, budno pratiti svaki brod koji se tom rutom kreće. U tom smislu je suradnja sa Turskom u okviru našeg posebnog ugovora kao i sa našim zapadno-balkanskim partnerima od ključne važnosti. Naš rad sa susjednim mediteranskim zemljama u onim najvažnijim pitanjima nadopunjen je sa daljnjim angažmanom u zemljama koje su u drugom redu Afrike, dakle geografski malo dalje. Ovaj dijalog kojeg smo vodili zadnjih godina se, recimo imamo tu kartumski proces, lavaleta, plan iz lavalete, to su sve recimo različiti procesi koji pokazuju našu duboku angažiranost i sve veću suradnju s afričkim partnerima. To je naravno su popratili različiti robustni instrumenti za financiranje pomoći ciljane i svekolike za afričke države. Tu recimo imamo naš fond, uzajamni fond koji je do sada mobilizirao više od 4 milijarde eura za pomoć afričkim zemljama partnerima koje se nalaze na tranzitnim rutama migranata, između ostalog. I sada pred nama je posebna sastanak od na 21. do 24. siječnja Europske unije ministara kao i ministara iz naših susjednih regija gdje ćemo ojačati također naše bilateralne i naše partnerske odnose i stvoriti nove forume za partnerske odnose sa pa- afričkim zemljama. Predsjedavajuća, dame i gospodo, što se tiče reforme e, azilnog prava Europske unije, vijeće je vrlo intenzivno radilo na tim složenim dosjeima tijekom e, nekoliko proteklih predsjedanja i između vijeća i Europskog parlamenta se odvijala jedna sjajna suradnja koja je rezultirala velikim napretkom u pet od sedam prijedloga ukupno koji su izneseni. Oprostite kolege, molim vas malo poštovanja iskažite našoj govornici. E, vi nemate riječ, zastupnice. Dakle, rumunjsko predsjedanje je spremno nastaviti s tim naporima kako bi napredovali gdje je to god moguće. Što se tiče drugih važnih legislativnih dosjea kao što je Schengenski zakon ili vizni e, kodeks, i predsjedništvo se nada da će zaključiti ove otvorene tekuće trijaloge s parlamentom prije izbora, dakle u toku ovog mandata još. A što se tiče Europske obalne straže, Oba su, zakonodavca investirali su jako puno napora kako bi došli do pozicije koje će im omogućiti da otvore međuinstitucionalne pregovore. Međutim, postoje još uvijek različite e, nesuglasice i neslaganja među zemljama članicama oko nekih velikih pitanja reforme azila, a posebno je to uredba, Dublinska uredba. Jer dok s jedne strane sve zemlje članice priznaju, svjesne su važnost je da se postigne ravnoteža između solidarnosti i odgovornosti do sada su, nisu bili u stanju naći kompromis e, oko konkretnih elemenata za postizanje te ravnoteže. Do sada se je kao argument iznosilo da bi pojačanje odgovornosti neke zemlje članice trebalo biti kompenzirano jednim predvidivim sustavom koji je u stanju doista tu zemlju članicu pomoći i dati druge neke možda usluge zato što se nalazi na prvoj crti da kažemo bojišnice najizloženija je tom problem. I naravno tu se htjelo ići na mehanizam za preraspodjelu ljudi. Međutim, solidarnost se može na razne načine izraziti. Složenost cijelu situaciju pokazuje činjenica da bez obzira na važan porast, pa važne zapravo smanjenje broja mazilenata imigranata koji nam stiže, još uvijek postoji jedan ogroman broj zahtjeva za azilom koji su podneseni, i nisu još riješeni ili se podnose cijelo vrijeme. Naravno na zemljama koje su prve uz vanjske granice, ali i u drugima. Naravno, sekundarni protok e, migranata isto tako, sekundarno kretanje migranata isto tako jedan veliki važan problem kojim se moramo razriješiti ako želimo napredovati na ovom putu. Hvala lijepo. A sada, e, kolege, molim vas, malo više poštovanja prema našoj govornici. Nemojte ju prekidati, kasnije ćete dobiti riječ. A sada prelazimo na povjerenika Avramopulosa. Vi imate riječ. Ovo je vrlo teška tema za sve nas jer mi ćemo pokušati održati jednu važnu i jaku i racionalnu raspravu o toj nada sve važnoj temi za sve nas. Hvala lijepa predsjedavajuća. Drage kolege, čini mi se kao da sam ovdje bio i prije raspravljajući s vama o ovo istom pre problemom, istom pitanju, možda drugim okolnostima. Međutim, iako dok se kontekst promijenio i migracije regularnih su se zapravo drastično smanjile, E, cijela situacija okolnosti se nisu ni razlazi za to sve skupa promijenili. I zbog toga smo se ponovno ovdje našli na raspravi o istom temi. Prvo, dozvolite da vam kažem da mi je puno lakše što znam da je pronađeno rješenje koje je omogućila svim migrantima na dva broda nevladinih organizacija da se iskrcaju na Malti najnovija kriza koju smo imali. Međutim, nemojmo se zavaravati. 49 ljudi na brodu činilo se gotovo tri tjedna i držati ih tri tjedna na brodu to stvarno nije ono zašto se Evropska unija zauzima i zašto stoji. A osim toga još i sramnije kad pogledamo da se to dogodilo preko razdoblja, tijekom razdoblja Božića. Dakle, Evropska unija je sinonim zapravo za velike temeljne vrijednosti kao što su solidarnost i humanost. I svi se trudimo držati te vrijednosti. Međutim, ako se solidarnost i humanost ne bude poštivali i održali, mislim da je puno toga u pitanju. Prema tome, komisija poziva i pokušava koordinirati među zemljama članicama sve te napore i na koncu smo uspjeli omogućiti da se ti ljudi iskrcaju. Ja sam osobno bio dan i noć u kontaktu s čitavim nizom ministara i kolega. Ja sam osobno zvao i nazivao i apelirao osobno na zemlje članice da iskažu više solidarnosti. To je poruka koju ću nastaviti odašiljati. Jer vidite, mi ne možemo nastaviti ovdje se tako cjenkati oko ljudskih, a cijena su ljudski životi na moru. Kao prvo, evo, sad je Malta kao jedna od najmanjih država članica iskazala toliku solidarnost i zbog toga planiram i uskoro posjetiti Maltu. Osim toga bih želio zahvaliti svim zemljama članicama koje su prihvatile prihvatiti izbjeglice koje su iskrcali u Malti. Njemačka, Francuska, Rumunjska, Slovenija, Portugal, Luksemburg, Irska i Italija. Sve su te države iskazale europsku solidarnost na najkonkretniji mogući način. Međutim, Evropska unija jednostavno ne može nastaviti oslanjati se na takvom neorganizirana ad hoc praktički improvizirana rješenja kad se dogodi opet takva kriza. I konstantno ja sam bio jučer u Italiji gdje sam u stalnom zapravo dijalogu sa premijerom i ministrom unutarnjih poslova Salvinijem i svi smo se mi obvezali na uspostavu jednog doista istinskog europskog mehanizma solidarnosti. Jer nije sad samo da smo kroz europski pristup možemo se suprotstaviti tom izazovu i s njim se nositi. Nego pitanje danas e, je kako uopće dalje, jer ovo što se događa dokazuje da to nije dobro što imamo. Broj migranata je naravno sada i puno manji od onog prije tri godine i čak je recimo 80% manje nego i prošle godine. Trend je tu opadanja, ali politička odlučnost, e, otpori, politički otpori danas se čine gotovo većim nego prije. Mi znamo da nismo više u, u, u jeku one najgore migracijske krize koje smo imali ali mi smo odlučili i odlučni smo nastaviti smanjivati broj ilegalnih struja migranata u Europi. Međutim, istodobno moramo priznati da će neki migranti i nastavljati dolaziti, čak i ako su te struje i ti dolasi puno malobrojniji danas, ali to su neke stvari koje neće prestati. No moramo biti svjesni da s tim moramo moći izaći na kraj i mi to možemo ali nećemo moći time upravljati kako se spada ako zemlje ne budu složne i ako ne budu djelovale usuglašeno i ako ne budemo imali harmonizirane mehanizme koji funkcioniraju. Mislim da je imperativ za Europsku uniju s obzirom naše moralne i e, etičke kvalitete i vrijednosti za kojima se rukovodimo, da to uspostavimo i da djelujemo tako, to im treba biti bit naše zajedničke reforme azilne politike. Međutim, dok ne stignemo do tamo, Europska unija je spremna surađivati sa zemljama članicama kako bi uspostavila makar privremena rješenja koja će nam pomoći da prebrodimo ovo vrijeme. A to znači da ćemo iskazati solidarnost sa najizloženijim zemljama Europske unije i pomoći. Oni će složiti kao most dok ne bude ured, Dublinska uredba e, u svom preinačenom izdanju, reformiranom izdanju kompletno funkcionalne stupi na snagu. Mislim da smo uspjeli od prošlog prosinca jako puno učiniti, ali sada je konačno došlo vrijeme da završimo izvješće na azilnim putevima za Evropsku uniju. Sad je vrijeme da vlade zemalja članica preuzmu svoju odgovornost u vijeću i prestanu kriviti komisiju za sve. Računam i oslanjam se na kontinuiranu podršku ovog visokog doma. A prije nego što završim sa svojim izlaganjem, želio bih još jedanput puta naglasiti zahvalnost parlamentu na vašoj podršci tijekom svih ovih godina. Zahvaljujući vašoj podršci i mi smo uspjeli ovako daleko doći, preuzeti sve ove obaveze. Međutim, nažalost, vrijeme nam ističe. Imamo još samo tri mjeseca ovom mandatu, a moramo jako puno toga za budućnost učiniti. Prema tome, dajte da izvršimo svoju obaveze i obavimo posao koji nam je povjeren. Hvala lijepa, povjereniče. Prije nego što otvorim e, sada mogućnost da se jave predstavnici klubova, neću dopuštati za sada plavi karton jer nemamo dovoljno vremena za to. Dajem sada riječ gospodinu de Demeri u ime kluba Pučana na dvije minute. Poštovana predsjedateljice, iako je kriza na sredozemlju e, nas dovela do toga da malo bolje razmotrimo e, tu situaciju, ipak se pokazalo da imamo i određena uska e, grla u politici migracija. 2016. smo utvrdili neka načela, nakon toga smo se usuglasili oko pet prijedloga. Međutim, ipak se E, vidi da e, nismo e, donijeli odgovarajuće odluke i zaključke. Ima napretka na području sustava Eurodac, zatim tijela koja se bave pitanjima azila, a kao daljnju mjeru mislimo da bi sljedeći korak u napretku donijela bolja politička suradnja. Godinama nakon što je komisija podastrijala svoje prijedloge, i dalje e, se pojavljuju različita mišljenja država članica, pa vijeće nije moglo e, donijeti odgovarajuće mandate koje bi onda omogućile da se kriza riješi. E, sjećate se 2015. hitnog pakta za Afriku, tu je bilo niz mjera i na proračunskom području dosta toga je bilo predviđeno i sve to skupa bi se moglo e, skupiti na 10 milijardi eura. Ne smijemo zaboraviti niti da je potpisan pakt o migracijama e, s Ujedinjenim narodima. U svakom slučaju i dalje moramo raditi na e, solidarnosti, na boljem upravljanju, a prije svega na tome da e, muškarce, žene i djecu koje bježe od kriza, od klimatskih promjena, moramo paziti da se te ljude, da ne padnu u ruke kriminalnim mrežama koje ih iskorištavaju. E, otporom i kratkovidnom politikom nećemo ništa postići. Hvala vam. Thank you. Hvala lijepa. Riječ sada ima gospođa Fajon u ime socijalista i demokrata na minutu i pol. Hvala, dragi kolege. Fragmentirana politika azila ljude dehumanizira. One ljude koji bježe iz kriznih žarišta u Europu. Posljednja e, u nizu je ovo što ste spomenuli. 49 ljudi je 19 dana bilo na brodu na sredozemlju i niti jedna od njih nisu htjeli dopustiti da Sea Watch uđe u njihove teritorijalne vode ti e, ljudi na tom brodu nisu se mogli približiti našim obalama kako bi se e, udaljili iz tog uzburkanog i olojnog mora. Međutim, e, Slovenija, nitko nije htio prihvatiti da on dođe uključujući Sloveniju. Trebamo početi reagirati jedini razlog na to bit zajednička politika. Kad ćemo je dobiti? Treba dakle premostiti pojedinačne interese država članica. Potreban nam je sustav azila koji će dugoročno moći vrijediti. Takvu rezoluciju u ovom parlamentu smo donijeli već prije dvije godine. E, slažem se s vama povjereniče da odgovornost sada leži u rukama vijeća koliko će nam tragedija trebati prije nego li što konačno počnemo djelovati. Moramo biti hrabri, moramo biti vjerni europskim načelima i vrijednostima. Samo tako ćemo naći zajedničke e, rezultate. Hvala. A sada na minutu i po u ime e, konzervativaca riječ ima gospođa Stevens. Gospođo predsjedateljice, drage kolegice i kolege, mislim da se ponavljamo tu. Ja bih ukazal, ukazao na ono što je rečeno još lani ovdje kada smo govorili o tome da je potrebna reforma azila i propisi za migraciju. Tada je bilo kritika zbog oklijevanja u donošenju te politike. Istovremeno se e, događalo to da e, je svatko mogao e, bilo gdje tražiti azil pa smo rekli da ćemo osigurati da se to odvija na jednom mjestu. Budući da je puno ljudi koji migriraju, Europa ne može primiti sve te ljudi. Morala bi postojati neka gornja granica koliko ljudi možemo primiti. Međutim, dok god e, ćemo govoriti samo o otvorenim granicama, e, dosta će biti reformi o migracijama koje će zapravo e, propasti zbog okljevanja vijeća. Bilo je i nepraktičnih prijedloga kao što je zračni most između Afrike i Europe, pa onda su se predlagači čudili zašto zemlje članice to ne prihvaćaju. Naš, naše zakonodavno razdoblje završava i sada moramo biti realni. E, to taj neograničeni priljev migranata treba ograničiti i mislim da trebamo poduprijeti sve mjere nadzora granica. Hvala. Uh, Hvala. A sada je gospođa Vikstrom na dvije i po minute u ime liberala i demokrata. Hvala lijepa. Prije godinu dana Ovaj je parlament dvotrećinskom većinom usvojio pragmatičnu reformu Dublinske uredbe. Težak je to bio posao, ali pet klubova zastupnika uspjelo je stati iza teksta kojim se ukazuje na to da je potreban istinski europski kompromis. Glasali smo za prijedlog koji govori o solidarnosti među državama članicama gdje bi svaka država članica igrala pozitivnu ulogu kako bi ispravila nedostatke sadašnjeg sustava. Mi smo poboljšali prijedlog komisije tražeći da se odmah registriraju svi tražitelji azila i da se razumno stvari otmjere, da se državama koje su na prvoj crti smanji teret. Dakle, nešto što bi vrijedilo za sve i tražitelji azila bi surađivali s vlastima umjesto da se pokušavaju skrivati i na taj način samo podmazivati rad trgovaca ljudima. Umjesto, e, dakle, pokušali smo sve učiniti da oni koji dođu do naših obala dobiju ono što su zaslužili, a one koji ne ispunjavaju kriterije će, bi se vratili kućama. Mi smo odradili naš dio posla. Što su međutim učinile države članice? Oni su se sve više i više ukopavali u svoje pozicije. Nitko nije spreman da dođe do kompromisa. Citiram povjerenika Avramopulosa. Otvorite oči, mi smo sada na najdonjim granicama kad se radi o, migracijama. Ali ipak ljudi dolaze ponovno na naše obale i moramo preuzeti odgovornost koja leži na nama. Rezultat sada je da ljude koji se spase na moru tjednima trebaju čekati u stanju krajnjeg ošajanja dok se države članice e, svađaju oko toga kako da se dogovore i u svakoj državnoj članici sve samo pada na niže i niže grane. Ali vjerujte mi, jednoga dana doće netko, neki sudnji dan i pitaće se kako ste dopustili da se takvo što dogodi. Nitko ne zna pravi odgovor na to. Ono što mi znamo je da smo uspjeli izgraditi sustave za ama baš sve, osim za ljudska bića krajnje je vrijeme da nešto napravimo. Hvala lijepa. Sada u ime zelenih na dvije minute gospodin Lambert. Po noći je sve crno. Jako sam se bojao, ali morao sam ući u čamac. Vidio sam velik broj ljudi, pobunjenika kako pucaju na ljude. Čuo sam masu ljudi kako plače i viče. Mislio sam da sam mrtav. To je tek jedan od e, jedno svjedočenja migranata e, koji je tako rekao svakoga dana ljudi ginu jednostavno zato što su htjeli izbjeći iz pakla u kojem su živjeli. Europa ne može primiti jad, sav jad ovog svijeta, ali mora odraditi svoj dio odgovornosti tim prije što ona jest ona koja snosi dio uzroga migracije. Europa koja kaže da je najvažnija u svijetu kad se radi o e, ljudskim pravima mora nešto napraviti jer u državama kao što su Sudan ili Eritreja gdje je situacija loša, a mi e, sada financiramo e, stvaranje njihovih jedinica kao što su recimo obalne straže, ali to je tek prevara jer e, cilj, pravi cilj je da nitko ne može podnijeti e, zahtjev za azil u Europi. To je jasno rekao e, i austrijski ministar. Ali takvu odluku su e, e, različite vade ljevice i desnice potvrdili. Gospođo ministrice, vi govorite o tome da se radi na tome da ima sve manje dolazaka. Europa utvrda je negativni lice Europske unije. Jer mnogo toga ovdje ide protiv ljudskog dostojanstva i budemo li se tako ponašali i mi ćemo se pretvoriti u to isto a Belgije, Italija, Francuska, neke vlade jednostavno e, migrante proglašavaju kriminalcima kao i one koji im pomažu. Ovaj parlament je prije dvije godine e, usvojio tekst e, koji je sročila prvenstveno gospođa Vikstrom koju je upet govorila kojim smo pokušali spriječiti populističko viđenje Europa može i mora napraviti više kako bi se Dublinska uredba izmijenila. Ako Europa se ne želi odreći svojih vrijednosti, ona može napraviti i bolje i više, a eh, ako ne želi se odreći svojih vrijednosti, onda nam se takvo rješenje nameće. A sada u ime skupine eh, kluba zastupnika Goja, gospođa Ernst. Eh, hvala na ovom doprinosu. Međutim, e, e, pitanje moje je o čemu će e, s nama danas razgovarati vijeće? Žele li razgovarati o onih 40 tisuća ljudi koje je prešlo sredozemlje, odnosno o 18 tisuća od 2014. Žele li razgovarati o svoj toj djeci koja su nestala? Možda o silovanim ženama u libijskim zatvorima Imate li volje razgovarati o tome? To je moje pitanje vijeću. To bi me zanimalo. Već godinu i pola e, blokirate progresivne prijedloge koje se ovdje dogovore s dvotrećinskom većinom. Ne samo e, Dublin, e, nego i direktiva o prihvatu i druge stvari. Vi blokirate progresivnu politiku azila i vi ste krivci za toliki broj mrtvih na našim vanjskim granicama. Ja se sramim i zbog vas i zbog vijeća jer mislim da više nemate pravo govoriti o ljudskim pravima. Hvala. U ime Europe slobode i direktne demokracije, gospođa Ferreira Ferrara. Hvala lijepa. E, reforma e, europskog sustava azila, zajedničkog sustava azila je sada u problematičnoj situaciji zato što se države članice ne mogu dogovoriti oko odgovornosti i solidarnosti u politikama azila među e, državama članicama, kao što to stoji u ugovorima u članku 80. I sadašnja situacija ima utjecaja ne samo na e, temeljne vrijednosti, već se također penje na cifru 49 milijardi eura. E, to je problem vezan za kako davlinski postupak, e, tako i prihvat, tako i povrat ljudi u zemlje iz koje su došli. Velik broj ljudi prisiljen je bježati zbog ratova i kriza. S obzirom na ove činjenice, vrijeme je i da države članice s riječi pređu na dijela. Ne samo putem različitih dogovora i sporazuma, već da dosljedno i konkretno djeluju i da prestanu sa neokolonijalnim politikama koji i dalje destabiliziraju afrički kontinent i iskorištavaju sirovine i ljudske resurse. Jučer je italijanski premijer Conte definirao migracijski projekt u Europskoj uniji i kaže da ako nastavimo raditi na ovakav način da ćemo urušiti cijelu europsku konstrukciju. Hvala. Hvala. A sada gospodin De Graf u ime kluba zastupnika ENF. i vijeće i komisija sami sebe hvale za smanjeni broj migranata. Međutim, jedna stvar mora biti jasna. To je rezultat aktivnosti u Turskoj i e, korupi, korumpiranih vlasti u Libiji kojima se za to plaćaju milijuni. Sada se događa i to da Mateo Salvini, e, ministar unutarnjih poslova Italije, se bori protiv nevladinih e, organizacija i e, tu se vidi što su slaba mjesta Europske unije u odnosu na migrante. Također treba ponoviti da se politika koju vodi Turska zapravo određuje i ovdje E, migranata se ne šalje mnogo natrag, tako da sada e, rješenja nameću patrioti. Treba zatvoriti granice Europske unije, kažu oni, i granice država članica. I na taj način prolaz kroz Njemačku i do Njemačke koji je često krajnji cilj migranata postaje sve teži put. Često se migranti vraćaju u Afriku i e, zato patriotske stranke u Europi e, bi trebale preuzeti vlast. Ja bih sada htio reći komisiji i vijeću prestanite rasipati novac, neka Mađarska bude uzor Europskoj uniji. Gospodine Pitideos u ime neovisnih zastupnika. Hvala. U Europskoj uniji ima država koje nemaju mogućnosti e, preuzeti toliko migranata, ali ispada da u Grčkoj, Italiji i Španjolskoj su stotine tisuća ilegalnih migranata. E, ti ljudi žive pod doista teškim uvjetima, posebno u Grčkoj. To je velika stigma na e, našoj ljudskosti. S druge strane, pokušavaju nas uvjeriti da e, se promjen, problem može riješiti tako da će se riješiti e, neka pitanja u propisima za azil, pogotovo pitanje Dublina. Međutim, e, postoje propisi koje je nemoguće primijeniti u mnogim zemljama, pa će sve to skupa ostati samo slovo na papiru. Naravno, zemlja primateljica bi trebala biti e, odgovorna za propise o azilu. Ne postoji sustav koji određuje e, gdje bi e, osoba trebala ostvariti prihvat i zbog toga još uvijek ima puno ilegalnih migranata u zemljama koje sam naveo. Europske države moraju doista više surađivati kako bi riješila ovaj problem. Hvala, a sada e, individualni e, ne govori zastupnika. Najprije gospođa Vozenberg Vojenidi. Hvala, poštovane kolegice i kolege. Znamo da e, je problem migracija teško pitanje za Europu i zato sada moramo reći istinu. E, I komisija je poduzela određene napore i mi kao parlament smo donijeli određene odluke. Međutim, e, bez obzira na Dublinsku uredbu nismo dobili prava rješenja. E, do sljedećih izbora moramo biti aktivni, moramo pokazati da je solidarnost važna i da je važna e, ravnomjerna raspodjela tereta. Mislim e, da se moramo bolje uhvatiti u koštac s tim pitanjem. Komisija i parlament E, nemaju u nekim područjima odgovornost, ali sve to skupa ide na ruku populizmu. Mi sada moramo pokazati da u Europskoj uniji demokracija može pobijediti populizam. Ja sam iz Grčke i vi znate da zbog e, svog geografskog položaja smo mi prvi na udaru. Od 2015. je bio velik e, priljev migranata. Situacija se ponešto smirila, ali problem još uvijek postoji. Naša vlada ima problema s prihvatom, međutim mi smo e, prva zemlja na koju oni nailaze u Europskoj uniji i morali smo se voditi načelom solidarnosti. E, tim načelom moramo se voditi i na izborima i u budućnosti Europe. Samo želim reći da ne možemo prihvatiti plave kartone s obzirom da nemamo dovoljno vremena. Oprostite gospodine Carver jer pokušat ćemo imati slobodno javlje za riječ. Gospođa Valencijano, na minutu i pol. Hvala gospođo predsjedateljica. Prvo bih se obratila rumunjskom e, predsjedništvu. Vi sada imate posljednju šansu da u ovaj e, teški položaj koji imamo u Europskoj uniji unesete malo svjetla. Mislim da teško možete biti loši od Austrije. Oni su isto imali svoju šansu. Ponovo moramo raspravljati o tom pitanju u, u parlamentu. Mi smo zbog toga ovdje. Mi smo predstavnici građanki i građana Europe. Kao što znate, parlament ima e, obavezu e, naša je obaveza da e, se uhvatimo u koštac humanitarnom krizom na Mediteranu moramo iznaći recept kroz reformu Dublina koji će e, se voditi načelima ljudskosti. Također se moramo pobrinuti da se i države članice pridržavaju e, tih rješenja. Naš parlament radi svoj posao, komisija e, radi svoj posao, ali vijeće je to koje blokira. Mnogi razgovaraju e, o tim problemima na Mediteranu e, kao o ljudskoj drami e, i kažu trebali bismo ovako i ovako postupiti. Međutim, tu nailazimo onda na tehnički problem da ljudi ginu po zimskim uvjetima na Mediteranu i tu nemamo rješenja vlade država Europske unije blokiraju zajednička rješenja za azil i to treba reći građankama i građanima. E, naš parlament također predstavlja 27 nacija i različite političke skupine. Međutim, u ovom parlamentu smo uspjeli postići e, suglasnost e, oko rješenja koja bi riješila ovu migracijsku dramu. Sada je to na vama u vijeću. Zaista, e, molim da se pridržavate zadanog vremena. E, Halaho na jednu minutu. Hvala lijepa. Nakon e, mnogo godina rada još uvijek nismo bili blizu rješenju migrantske krize. Razlog tome jest pristup komisije i ovog parlamenta su nerealni. Ljevica i centar kaže da evropljani traže rješenje. To je točno, međutim evropljani ne žele loša rješenja. Zajednički europski sustav azila osmišljen je oko ideja kao što su e, solidarnost, podjela tereta i upravljanje. Međutim, Evropljani ne želi samo reguliranu imigraciju, već manje imigracije. Masovna imigracija iz trećeg svijeta štetna je za naša društva. Smanjiti imigraciju treba biti kamen temelja svakog europskog rješenja. To su već mnoge države članice shvatile. Nadam se da će u sljedećem sazivu Europski parlament dati ono što evropljanima treba i što žele. Hvala. sada na dvije minute gospođa Intervelt. Hvala lijepa. Što bismo rekli da je dvije tisuće ljudi poginulo pokušavajući preći preko zida na granici koje gradi gospodin Trump. Rekli bismo da je to kršenje ljudskih prava, a ovdje mi kažemo pa situacija se mora značajno poboljšati i sada se već poboljšala jer ima manje ljudi e, koji dolaze. Ali prošle godine preko 2000 ljudi poginulo pokušavajući preći sredozemlje. A znate što, mi smo jako kritični s razlogom protiv tog e, smiješnog zida gospodina Trumpa, ali ovo što Europska unija radi jest ekvivalent tog zida. Vi u e, vijeću i e, države članice gradite zapravo zid kao Trump i njegov glupi zid vijeće koristi Europu utvrdu za političku raspravu. I kao taj gotovo glupi Trumpov zid bacate na e, milijune na glupe e, režime, a umjesto da napravite ono što je usvojila većina u ovom domu. Ali nije tu samo Europski parlament i komisije koji su u pitanju, već lokalne vlasti gradonačelnik Gdańska koji je izboden nožem i umro, on je primio na tisuće migranata i e, crkva traži da se na razuman način pređe na politiku azila i skoro e, ćemo sada i moći usvojiti tu politiku. Prema tome prestanite govoriti ove raznorazne stvari. Mnoge napore e, se ovdje ulažu kako bismo imali zajedničku politiku azila. Molim vas samo jedno, prestanite stalno stavljati nove prijedloge na stol kao preinake ova što je sada na stolu jer europski građani žele da se usvoji paket o azilu. Da, mi to možemo napraviti. Njemačka je pokazala da se to može napraviti. Prema tome jednostavno to napravite. Hvala. Sada na eh, jednu minutu gospođa Lambert. Hvala. Za početak htjela sam komentirati brojke. 65 milijuna je nešto što se spomenulo malo prije. To su raseljene osobe. Većina njih je u zemljama porijekla. Ima sve veći broj izbjeglica, ali to je rezultat sukoba progona i sve više će se ljudi kretati i zbog klimatskih promjena. To moramo ustanoviti. Uvjerena sam da ljudi žele da Europska unija ima jače i strože pozicije o tome što napraviti s velikim brojem ljudi koji je u pokretu. Brine me međutim ono što se događa s velikim brojem europskih politika. Promjena naših politika gdje je migracija nešto gdje se usmjeravamo na to kako kontrolirati migracije umjesto se usmjerimo na to eh, kako smanjiti siromaštvo. Moramo paziti da ispravno postupimo istovremeno, zatvaramo oči pred kršenjima ljudskih prava u Turskoj Libiji. Europa ne radi ništa istovremeno kako bi preselila ljude i umjesto da nešto napravimo, da promijenimo Dublinsku uredbu, da li mi nešto radimo kako bi smo E, mogli imati ispravnu politiku azila pa će ljudi biti prisiljeni tražiti na objedinjavanje, ujedinjavanje obitelji jer je to jedni način da ih se čuje. Hvala. Moramo bolje i više napraviti. Sada gospođa Spinelli. Stalno govorimo da je naša unija se temelji na pravu. Ne, to je netočno. Što se tiče migracije ne predstavljamo uniju, kršimo i europsko i međunarodno pravo. Jedine uredbe na kojima insistira vijeće su one koje sigurnosnog tipa. E, priobalna straža, granična policija i e, što se tiče azila, svi dosjei koji se temelje solidarnosti, sve smo ih pokopali. I e, nema, stalno ima protuprijedloga o Dublinu 4. A sve je u stagnira godinu dana, svi ti dosjeji, a rezultat je sljedeći. E, države članice se svađaju, ima problema sa spašavanjem ljudi, i Evropska unija čak pokušava izvrdati norme Dublina 3. A migranti, gospođo predsjedavajući, su sada u libijskim prihvatnim centrima. Pa i e, moramo reći da je tu toliko stvari prekršeno da bi se sud trebao biti prekršiti. Povjerenik Avrabopulos ima pravo kada kaže došlo je vrijeme za djelovanje. Now is the time. Hvala. A sada gospodin Gil na dvije minute. Hvala. Gospodin Lambert je citirao kako ljudi idu na čamce i barke kako bi prošli kroz pakao. Gospodin Lambec više nije tu. Međutim, gospodine Lambec, da li to uključuje i one migrante koji ulaze na čamce u Francuskoj kako bi e, prešli preko La manša? Od čega oni bježe? Kakav je to pakao u kojem žive u Francuskoj? To nisu tražitelji azila, zar ne? Radi se o migrantima, a problem s kojim se moramo nositi jest da je ovo krivi problem. Reformiramo politiku migracije i azila. Međutim, dok se e, ne riješe pitanja migracija, nećemo se moći istinski baviti pitanjem azila. Potrebna nam je jako strog e, način i kriterije odluka o tome koliko ljudi dolazi u Europe kako bi naše vlasti mogli omogućiti da imaju dovoljno mogućnosti da negdje žive i da nešto rade i da imaju dovoljno znanja i vještina, da imamo dovoljno učitelja, dovoljno liječnika, jer sada se sve to ne zna. Zemlje koje su otvorile granice kao što je to učinila Njemačka, shvatili su da ne mogu se nositi toliko velikim brojem ljudi i sada pokušavaju te ljude a, ubaciti u druge zemlje i nametnuti ih, e, recimo Njemačkoj, e, Mađarskoj ili Poljskoj ali te države se ne mogu e, e, njih prihvatiti, nemaju dovoljno novca za to. Dakle, dok ne uspijemo kontrolirati naše granice i kontrolirati koliko ljudi će na redovan način doći k nama, kako možemo omogućiti da oni koji zaista trebaju azil, da njih nismo zanemarili ili pak da nije došlo do zamora migracijama u našim zemljama i na taj način prestanemo zanemarivati onima kojima zaista azil treba. Sve dok ne sredimo stvari ovdje, nećemo ništa poboljšati, nego jednostavno mi ćemo jednu stvar iz jednog dijela u drugi, a istovremeno to je jedan brod koji tone. Hvala gospodin Borgecija je od e, čvrste Europe, Europe utvrde želim jaku Italiju i ministar e, Salvini je uspio primijeniti populistički recept, a to je da stane e, i prestane se sa time da se dolazi na obale. Jer to je dakle ta sramota na koju je pristala Europa. Povjerenik Avramopoulos zaboravio je spomenuti 650 migranata koje se Evropa obvezala da će e, premjestiti, a nije tražila jamstva koje je dala, e, koje je tražila talijanska vlada. E, ima mnogo solidarnih Evropljena, solidarnih poput povjerenika Avramopunos. Odite povjereniku Avramopolosu u ime vaše zemlje i tražite koliko ćete migranata uzeti među onima koji se nalaze u Italiji jer Europska se unija obvezala da će premjestiti te migrante, ali nije to napravila. U protivnom bit ćete jednostavno licemjeri jer e, Italija ne treba E, snositi posljedice krivih politika. Treba blokirati dolazak brodova kako bi se blokirale migracije jer tak tada treba revidirati e, pravila. A talijanska vlada je navodno ovdje sada pod e, drugima. Hvala. Dragi kolege, ovo je jedan od razloga zbog kojih možda neće biti moguće slobodno se javiti za riječ, zato što nitko ne poštuje dodijeljeno mu vrijeme za govor. Sada gospodin Wolf, e, koji će, znam, e, se pridržavati vremena. Europska unija nema politiku za e, sprečavanje dolaslaka migranata, već upravo suprotno ona ih privlači s obzirom na to da obalne e, straže u sredozemlju i jednostavno privlače i spašavaju. One služe kao taksi za migrante. Jer oni koji žele ući u Europsku uniju trebali bi ih odmah procesuirati i e, obraditi njihove zahtjeve prije nego što dođu na Europsku uniju. Ovakva situacija sada međutim e, potpješuje robstvo i trgovinu robljem e, u Sjevernoj Africi. Sebastian Kurz u Austriji, Viktor Orban u Mađarskoj ili Matteo Salvini u Italiji su zapravo demokratski čelnici koji su izvadili te migrante iz ruku trgovaca ljudima jer inače ovo je samo e, nova vrsta e, groznice. Hvala, gospođa Šage. Ljudima treba pomoć i moramo spriječiti da e, migranti riskiraju živote i kreću na put prema našim zemljama. Moramo jednostavno vrlo jasno reći jer sada e, imamo imigrante o, e, koje, o kojima odlučuju trgovci ljudima mogu li one ili ne mogu ući u Europu. Do 2050. godine će se broj stanovnika u Africi podvostručiti, a Ovaj problem pratit će nas desetima godina. Ostaće još desetljećima tu. Nova redistribucija migranata nije rješenja, kao što nije rješenje niti humanitarna viza. U praksi sva ova rješenja samo postiću mlade stanovnike Africe da dođu, Afrika dođu u Europu jer u Europi će dobiti azil. Europa bi morala moći braniti vlastite granice kako kopnene, tako i morske. To je ono što u cijeloj Europi od nas očekuju europski građani. A moramo izvoziti pomoć, a ne uvoziti probleme. Moramo pomoći afričkim zemljama. Sada gospođa Šlajn na minutu i polo. Očekivala sam da će vijeće na početku govora zatražiti da im se oprosti, da će zamoliti za oprost Human Rights Watchu i ljudima koji su na brodu bili tri tjedna. Međutim, ništa. Oni samo govore o brojkama kako dolazi manje ljudi u Europi. Ali ako tako gledate, što će biti vaš sljedeći korak? Niti malteški, niti bilo koja vlada nisu 20 dana te ljude htjeli prihvatiti. A što će se dogoditi onda sutra? Umjesto da idemo napred, čini se da se vraćamo unad. 160 tisuća e, ljudi trebalo se premjestiti prije dvije godine. Tek 30 tisuća ljudi obuhvaćeno je bilo tom mjerom. A sada imamo problema da se kroz 20 dana ne može odlučiti kamo će ti ljudi odluči, otići a ovaj parlament je davno dvotrećinskom većinom donio odluku kojom svaka država članica mora preuzeti svoj dio odgovornosti o prihvatu tih ljudi. Vlade, učinite ono što trebate, odobrite ovu reformu. U protivnom ćete vi trebati objasniti europskim građanima zašto vaša inercija i vaš egoiza e, zbog toga ne, rezultiraju neuspjehom. A što se tiče kolega Borgecija i drugih, Zašto ste glasali protiv ovih mjera i zašto ste se suzdržali kad se trebala reformirati Dublinska uredba? Hvala lijepa. A sada prelazimo, dajmo riječ gospođe Wimbert, na jednu minutu. Hvala lijepa. Hvala. Puno govorimo o reformama, o reformiranom Dublinu koji bi se morao temeljiti na jednom od tih kriterija kojim bi se omogućilo da se kaže da sve ovo neće funkcionirati. Puno već govorimo o solidarnosti, međutim nije nam sasvim jasno što ta solidarnost predstavlja i kako se solidarnost ne može prisilno E, primjenjivati. Država članica sa raznoraznim kvotama koje su obvezne ovom ili onoj državi članici neće nikada pokazati solidarnost. U Europskoj uniji postoji jedna stvar koju nismo nikada uspjeli shvatiti što se tiče migracija, kad se traže rješenja, ta rješenja moraju biti dugotrajna i ne smiju biti nametnuta mora se pokazati stvarna volja koja nije nešto što je samo politički korektno. Trebamo nešto smisleno. Hvala lijepo. Gospođa Balencijano, vi ste e, se ovdje javili zbog pravilnika. Imate li što? Izvolite. Da, stvar je vrlo jednostavna, predsjedavajuća. U pitanju je minimum parlamentarnog pristojnosti Gospodin Borgecija je sada već prekoračio svoje vrijeme za javljanje, ali onda napada druge zastupnike i napada ih zbog toga što su oni bili duži. Vi morate to nešto učiniti, gospođo predsjedavajuća. Doista, zastupnica, ja sam pokušavam. Hvala vam na vašoj podršci, ali znamo da je ovo jedna vrlo emocionalna i angažirana rasprava. Činimo što možemo. A sada gospodin Ertasun ima riječ, izvolite. Hvala o kod migracija imamo jako puno naravno kršenja međunarodnog prava i ljudskih prava. A mi znamo da se stalno traži od e, naših europskih institucija da Dublinsku reformu unaprijede. Predsjednica je rekla, molila da se malo usporite tempo zastupniče jer inače nema prijevoda. Dakle, veliki je problem da se nastavi na toj reformi, a drugi problem je kriminalizacija, recimo, humanitarne ljudske pomoći. To smo vidjeli kod ovog najnovijeg broda gdje su e, izbjeglice danima bili zadržani na otvorenom moru, što je bila čista sramota. Pa onda brod Open Arms kojeg su zapravo zadržali u, u Luci u Barceloni i gdje se jednostavno nije moglo krenuti na spašavanje jer to navodno nisu jednostavno se pridržavali e, međunarodnog prava i nekih odredaba pa nisu smjeli ići spašavati više na more izbjeglice. To su napravili brodu Open Arms. Hvala lijepo. Sada Benito Ziluaga. Izvolite, izmete riječ. Hvala. Ono što vi radite ne može se ni u kom slučaju obilježiti kao i nazvati migracijskom politikom ili azilnom politikom. Mislim da je to jednostavno jedno odgađanje donošenja svih odluka. Na taj način ste ljudima omogućili da umru u dijelovima, u obrocima i jednostavno da li će umrijeti u pustinje na putu do sredozemlje ili na sredozemlju.